krcanja. Stoga je potrebno određeno objašnjenje i nadam se da ću ja to moći izniti što jednostavnije moguće. Nakon otvaranja glasanja na vašem ekranu, na vašem mjestu ćete vidjeti sljedeće podatke. Prije svega sam subjekt glasanja, predmet glasanja, o čemu se gradi. Dakle, glasamo za potpredsjednike. Nakon toga ćete dobiti listu kandidata i kandidatkinja i vidjet ćete broj slobodnih mjesta. Dakle, devet kandidata i kandidatkinja će tamo biti navedeno, ali će vam se isto tako ukazati na da to postoje još samo osam slobodnih mjesta, odnosno pozicija za podpredsjednika. Ime kolegice ili kolege koje želite izabrati možete označiti na taj način što ćete ispod ekrana pritisnuti desnu tipku. Dakle, ispod ekrana imate desnu tipku, kad na nju pritisnete, onda ćete time potvrditi ime kandidata, bit će vidljivo na taj način. Ako tada želite odabrati kolegicu ili kolegu, dakle koji je tada označen, trebate pritisnuti tipku plus da. Dakle, to je opet lijeva tipka. Dakle, kako bi mogli označiti kandidate ili kandidatkinju, to radite desnom tipkom ispod ekrana, a samo glasanje kroz tipku plus u samom uređaju za glasanje onda se pojavi jedna plava kontrolna lampica, to je ovo ovdje. Plavo svjetlo zbog toga što je ovo tajno glasanje i nitko neće vidjeti kako ste vi glasali. Kad se upali ta plava lampica, pojavi se ispred imena zvijezdica. To znači ako ste izabrali nekoga pojavi se zvijezdica i time je taj izbor završen. Kako bi glasanje ostalo tajno i nitko ne vidi za koga ste glasali, a ako želite opet ući u vašu listu, onda to možete s takozvanim kurzorom napraviti. Dakle, na vašoj tipki možete ići na vašem ekranu gore i dolje po vašoj listi, dakle desnom, za svako ime možete ići gore i dole. Ali kad ste jednom glasali, onda se pojavi ta zvijezdica i onda je završeno glasanje ili postupak glasanja. Dok ja ne zaključim glasanje, vi možete glasati, ići gore dolje i birati. Tek kad ja zaključim glasanje, ne možete više pritisnuti tipku na koje je plus, niti poništiti vaš glas. Sada ćemo imati jednu probu, jedno probno glasanje. Tako je. Kako bi vidjeli jedan puta da li je svima jasan postupak glasanja. Sad ću još jedan puta pitati tehniku. Da li sam sve dobro objasnio? Jesam. Taj kurzor, gdje je on? Kojim idete gore dolje? Dobro, sve nam je poznato. Dame i gospodo, Sada će se pojaviti imena pjevača Monzera Caballé, Carreras, Placido Domingo, Jesse Noman, Luciano Pavarotti. Sada će se ovdje pojaviti i na vašem ekranu i ovdje gore imena tih opernih pjevača. Sada ćemo probno glasati među tim pjevačima. Singer selection. So. Wir müssen noch warten, bis die Künstlerinnen und Künstler eingetroffen sind. Moramo još pričekati da nam stignu naši umjetnici. Čini mi se da su još uvijek negdje u garderobi. Herr Pavarotti nicht, ne? Naravno ne, gospodin Pavarotti. bitte noch um einen moment geduld ja molim vas još malo za strpljenje mhm. we could also take former prime ministers also a possibility mogli smo uzeti i bivše predsjednike vlada premijere Molim, izvolite gospodine Lamber, Gospodine predsjedavajući, ne znam je li ovo neki novi način eh, tajnog glasovanja, glasovanje za koje ne bismo trebali znati za koga glasujemo. Čekam još pet minuta, zbilja mi je žao zašto ova tehnika ne funkcionira danas. Molim vas za malo strpljenja. So. Dobro. Gospodine, al, gospodine se izvolite. Idemo početi. Dakle, ja ću sada, objas, ja ću sada objaviti da je glasanje otvoreno. Objavljujem početak glasanja, dakle. Dobro. Kolegice i kolege, jeste li glasali, jeste li se upoznali napokon sa ovim našim voznim parkom različitih uređaja ili ima netko neko pitanje o tehnici ipak? Ja ću to još jedanput pitati. Jesu li sve kolegice i kolege upoznali tehniku? Jel vam to sve blisko? Jeste li svi kolegice i kolege glasali? Ako jeste, onda zaključujemo ovaj izborni krug, ovaj krug glasanja. Dobro. 694 data glasa, 673 vrijedni, 21 ne vrijedi, apsolutno 37, ni jedan pjevač, ni jedna pjevačica nisu izabrani. Dobro. Hvala vam puno. A sada prelazimo na elektronsko glasanje, elektroničko glasanje. Ja ću još jedan puta pročitati imena kolegice i kolega. In Dakle, idemo abecednim redom. Moramo glasati o kandidatkinjama i kandidatinama. Kastaldo Kretuk, Čaneski, Gijom, Lampstorf, Lunaček, Papadimulis, Ren, i sa Soli. Ove runda glasanja je otvorena. Nadam se barem da to mogu učiniti, da ga mogu otvoriti ovaj krug glasanja. Jesu li sve kolegice i kolege glasali? Molim, gospodine Artuk, izvolite. Ja, Kratko pitanje, gospodine predsjedniče s obzirom da je kod nas bilo različitih nesuglasica, ako imamo osam ljudi na izbornoj listi, barem se pet mora izabrati. Ne, ne, ne, ne mora biti. To ne postoji. Možete jednog izabrati, ali maksimalno možete osam glasova dati. Možete nikog ne birati, kako god vi želite, ali smijete maksimalno osam glasova dati. Ali inače imate samo osam imena na izbor, osam kandidata. nehmen. dakle moramo još jedanput stvar razjasniti ima devet kandidatkinje i kandidata ali samo osam dužnosti osam mjesta za koje se glasa prema tome ne devet Devet ne vrijedi. Znači, još jedan puta ću pažljivo pitati, bavite li se sad glasanjem, kolegice i kolege? Ne više, jel? Čini se da to više nije slučaj. Onda službeno pitam, jesu li sve kolegice i kolege dali svoj glas? Jeste svi birali? Ponavljam, jesu li sve kolegice i kolege glasovali? Onda smo ovaj krug glasovanja završili i time ga zatvaramo. Abgegebene 704 data glasa, 790, 691 eh, vrijedi, 13 glasova ne vrijedi, kvalificirana većina je 364, Gospodin Kredo, gospođa Kijom je izabrana, Sasuli 394 izabran, gospodin Deni 384 izabran, Grof šezdeset 267 nije izabran, gospođa Lunaček 244 nije prošla, nije izabrana, gospodin Šanecki 243 nije uspio, nije prošao, dvjesto 210 nije izabran. Gospodin Castaldo 115 nije izabran. Treba nam dakle još jedan treći krug glasovanja. Sad prvo pitamo izabrane kolege. su Pitam sad dakle izabrane kolege da li prihvaćaju izbor ili možda netko ne prihvaća izbor od izabranih. Dobro, onda ovi koji su izabrani jesu izabrani. Sad na isti način, istim postupkom prelazimo na treći krug glasovanja. Molim, želim vas upozoriti da će u trećem krugu glasovanja da će dakle u trećem krugu glasovanja obična većina biti dovoljna, ne mora biti kvalificirana većina glasova. Lukac, gospodine predsjedniče, kako vi možete...